Luksemburg je stavio na raspolaganje satelitski tim kako bi pomogli uspostavi veza u zahvaćenim područjima, a Njemačka i Danska su stavile na raspolaganje tim koji je zadužen za pročišćenje voda. To je posebno važno zbog epidemije kolere. Italija, Španjolska i Njemačka poslali su hitne zdravstvene timove i zdravstvenu opremu, a to je isto tako jako važno zbog kolere i e, drugih e, bolesti koje su se pojavile. E, zahvaljujući našem novom sustavu Rescue, sustavu za spašavanje, možemo pružiti odlučnu pomoć e, i pružiti potporu unutar Europe i izvan Europe i spasiti više života e, zahvaljujući ovoj kampanji unutar Europe. Poštovane kolegice i kolege. E, moj tim i ja pratimo situaciju u ove tri zahvaćene zemlje i to činimo non stop e, kroz Centar za koordinaciju kriznih situacija u Briselu i e, preko naših stručnjaka na terenu. I nadalje ćemo osiguravati međunarodnu potporu za ove tri zemlje i uvjeravam vas Europska unija učinit će sve što je u našoj moći kako bismo pomogli dugoročno što se tiče obnove u ove tri zahvaćene zemlje. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. E, koliko vidim, e, kolegice i kolege iz Odbora za zaštitu okoliša E, dopustile su predstavnicima vijeća da napuste sjednicu njihovog odbora, tako da bih sada ostavila nekoliko trenutaka e, kako bi nam se pridružili predstavnici vijeća i iznijeli svoju izjavu. Äh, samo polako, nema potrebe za posebnom žurbom. E, znamo da su kolegice i kolege iz Odbora za zaštitu okoliša vrlo zahtjevni, e, tako da vas e, nisu htjeli odmah pustiti da odete, ali samo polako, izvolite. Poštovana gospođo predsjednice, zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku da iznesem izjavu vijeća. Uvažene zastupnice i zastupnici, poštovani gospodine povjereniče, zahvaljujem na tome što ste me pozvali da danas govorimo o ovoj iznimno važnoj temi. Kada se dogode katastrofe, potrebno je pokazati solidarnost i djelovati jedinstveno kako bismo pružili pomoć onima kojima je potrebno. Tu učimo važne pouke i učimo kako biti e, snažan i otporan. Uragan i daji i e, poplave do kojih je došlo u tjednima nakon toga doveli su do ogromnog uništenja i gubitaka života u Južnoj Africi. Skoro 3 milijuna ljudi zahvaćeno je u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu. I skoro sto tisuća ljudi izgubilo je život. E, mnogi e, su nestali. E, samo u Mozambiku 240 tisuća kuća uništeno je, poplavljeno ili oštećeno. E, više od 150 tisuća ljudi e, e, moralo je napustiti svoje domove, a preko tisuću slučajeva kolere je prijavljeno i širi se epidemija kolere. U Malaviju uragan je uništio brojna polja sa nedavno posijanim usjevima. E, gubitak žetve imaće značajan negativan učinak na egzistenciju malih poljoprivrednika. E, žene i djeca također trpe strašne posljedice. U Zimbabveu poplove su pogoršale postojeću humanitarnu krizu E, uzrokovano sušom i lošom žetvom e, nedostatna opskrba hranom, pothranjenost e, dovode do još gorih posljedica. U sve tri zemlje ogromne su humanitarne potrebe. Potrebna je hrana, voda za piće, sklonište, zdravstvene, higijenske potrepštine plan za humanitarnu e, reakciju u Mozambiku i e, poziv za pomoć u Zimbabveu e, doveli su do humanitarne pomoći od 243 milijuna dolara potrebno je uložiti još više napora i staviti na raspolaganje dodatna sredstva. Kao što znate, Europska unija i države članice brzo su reagirale na ovu katastrofu. E, pomoć, humanitarna pomoć i civilna zaštita e, su instrumenti koje je ponudila Europska komisija i države članice kako bi pružile pomoć ovim zemljama. U sklopu reakcije na ovu katastrofu predsjedništvo vijeća poduzelo je potrebne mjere kako bismo podigli razinu svijesti što se tiče humanitarnih potreba. Otvorili smo stranicu na platformi Centra za pružanje civilne potpore osigurali smo odgovarajući e, režim za pružanje civilne potpore, a na taj način omogućena je kontinuirana razmjena informacija između država članica, komisije, službe za vanjsko djelovanje i relevantne agencije što se tiče zbivanja na terenu humanitarnih potreba i reakcije Europske unije. E, katastrofa koju je uzrokovao uragan i da e, stavljena je na temu, e, na dnevni red kao tema e, za raspravu na razini vijeća i komisije. Drago nam je e, što je Odbor za razvoj Europskog parlamenta također zainteresiran za razmjenu informacija. E, komunikacija je pokazala da je Europska unija i isto tako države članice e, su mogle e, brzo reagirati na katastrofu. Države članice pružile su humanitarnu pomoć, više od 60 milijuna eura i pomoć u obliku civilne potpore, a to uključuje sklonište, hranu, akumulatore, E, satelitsku komunikaciju, e, zdravstvenu opremu, E, opremu e, za spašavanje i zaštitu od poplava. Sve smo to osigurali kroz europski e, mehanizam za civilnu zaštitu. Naš tim, na čijem je čelu rumunski stručnjak, otišao je u Mozambik i ondje je od 23. ožujka kako bi se izvršila procjena koordinacije i raspodjele potpore koju pružaju države članice. Postoji odlična suradnja i koordinacija na terenu. Određeni broj država članica stavio je na raspolaganje vojnu opremu kao što su brodovi, helikopteri i e, zrakoplovi za potrebe logistike i prijevoza. Države članice osigurale su značajna financijska sredstva u smislu humanitarne pomoći e, kako bi ugovorile potrebne usluge koje se provode na terenu. Drago nam je da je komisija također dodijelila više od 15 milijuna eura e, za humanitarnu potporu. Uvaženi Uvažene zastupnice i zastupnici, ovime dolazimo do značaja same provedbe. Temeljem tjesnih konsultacija i suradnje među državama članicama i s komisijom, to je pokazalo da zaštita mora biti u središtu reakcija u kriznim situacijama. Posebno je ova katastrofa utjecala na žene i djecu, a žene i djevojčice posebno su osjetljive s obzirom na spolno uznemiravanje i iskorištavanje. Isto tako moramo osigurati nastavak obrazovanja što prije e, s obzirom na velik broj djece koja trpe posljedice ove katastrofe. I nadalje moramo koristiti novčanu potporu kad god postoji mogućnost za to. To je rezultat naše analize e, trenutačnih potreba i e, izvanredne reakcije. Analiza e, nakon prvih reakcija pomoći će nam da definiramo dugoročne potrebe. E, s nestrpljenjem iščekujem vaša gledišta, a isto tako me e, zanimaju informacije koje ćemo čuti od komisije. Hvala. Hvala lijepa. Sada dolazimo do govornika u ime klubova. Prvo riječ ima zastupnik Paolo Rangel. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. E, naravno da kao prvo osjećamo sa e, žrtvama e, ove katastrofe koju je prouzrokovao uragan i Idai. Riječ je o stanovnicima zemalja koji su već prije živjeli u oskudici i bijedi, a ovaj uragan doveo je do još teže situacije. E, tri komentara. Za razliku od onog što je izneseno, ja smatram da je reakcija Europske unije e, došla s velikim kašnjenjem. Europska unija je kasnila u reakciji. To je neprihvatljivo. Riječ je o Africi, e, nerazvijenom prostoru, a Europa je trebala odmah reagirati. Na samom početku vrlo je malo toga ponudila. Sada su se stvari popravile, međutim na početku to nije bio slučaj. Kao drugo, želio bih reći E, da prijedlog PSD-a pokazuje da još uvijek postoji prostor za poboljšanje na području suradnje. Nadam se da ovo neće biti samo jedna prolazna epizoda koju ćemo brzo e, zaboraviti što se tiče djelovanja e, na razini Europske unije. U prvih nekoliko dana došlo je do izražaja gdje postoje slabosti a da se radilo o Portugalu, reakcija bi bila još sporija. Hvala. E, u ime socijaldemokrata zastupnik Salom Guerrero, minuta i 30. Hvala lijepa. E, kao prvo zahvaljujem Europskoj komisiji na uloženim naporima Zahvaljujem svim zemljama koje su reagirale. Možda to nije bilo dovoljno brzo, ali ipak su uspjeli reagirati na ovu veliku klimatsku e, katastrofu. E, ova katastrofa zahvatila je e, ove tri zemlje koje obuhvaćaju velik geografski prostor E, trebamo biti svjesni toga da je riječ o posljedicama globalnog zatopljenja i svi moramo biti e, svjesni toga da postoji potreba za globalnim reakcijama. Zemlje koje su zahvaćene ovom prirodnom katastrofom E, su sve vrlo siromašne zemlje i upravo zato su posljedice još teže jer pogođene su i škole i kuće, a osim toga e, zdravstvena situacija iznimno je loša. E, kao izvjestitelj za humanitarnu pomoć u ovom parlamentu pozvao bih na to da se u sljedećem e, sazivu također e, definira položaj klimatskih izbjeglica jer postoje ljudi koji moraju bježati e, zbog prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda. Moramo biti spremni pružiti potporu ovim ljudima i podići razinu svijesti što se tiče prava koje oni imaju kako ne bi izgubili nadu. U ime e, GUE e, zastupnik Pimenta. Jedna minuta. Hvala lijepa. Iznimno je važno pružiti potporu ovim zemljama koje trpe posljedice uragana i da im ono što smo učinili je kap u moru e, s obzirom na e, patnje i strahote kroz koje prolazi ovo stanovništvo i što se tiče prometa i logistike i hrane i zdravstvene situacije i infrastrukture i civilnog društva. Tu postoje ogromne potrebe. Ovih 15 milijuna eura i samo 11 stručnjaka koji su angažirani e, daleko su iza onoga što je potrebno E, to je samo kap u moru i daleko premalo i daleko od toga što su učinile pojedine države članice. Osim toga moramo imati u vidu i sljedeće faze. Eventualno će biti potrebno reprogramirati Europski razvojni fond. Možda postoji mogućnost potpore za različite sektore. Hvala. Zahvaljujem. U ime zelenih zastupnica Valero, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. E, slušala sam ono što je rekla Greta Thunberg i ona uvijek iznova naglašava da moramo smanjiti emisije CO2. Sada je potrebno razgovarati i o pitanju što se e, treba e, dogoditi s onima koji su u drugim dijelovima svijeta žrtve naših emisija CO2 dolazi do velikih klimatskih i meteoroloških promjena koje imaju negativan utjecaj na određene dijelove svijeta i zato moramo krenuti s preventivnim mjerama e, kako bi moglo doći do odgovarajuće prilagodbe u svim zemljama uključujući i siromašne zemlje. E, sjetimo se e, velikih poplava u Mozambiku prije nekoliko godina. Posebno je jedna pokrajina bila teško zahvaćena, bilo je e, puno projekata i došlo je do projekta preseljavanja stanovništva u područja na višoj nadmorskoj visini, a sada su bili suočeni i sa e, ovom velikom katastrofom. Moramo razmišljati dugoročno. U Mozambiku postoje plinske rezerve, zahvaljujući kojima se zemlja može obogatiti, ali tu može postojati i kontraproduktivni učinak Treba nam dugoročno rješenje. Hvala. Ovo su bili govornici u ime klubova. Sada imamo daljnje govornike. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Prije svega Htio bih se prisjetiti obitelji e, žrtava i svih onih na koje je utjecala ova katastrofa, osobito stanovnika Mozambika. Iako jačamo svoje mehanizme civilne zaštite, potpuno je jasno da ih treba dodatno učvrstiti. Solidarnost u Europskoj uniji i izvan Europske unije uvijek treba jačati jer klimatske promjene i učinci klimatskih promjena biti će sve veći i veći. Unatoč pomoći koja je pružena moramo pojačati razinu humanitarne pomoći, više toga činiti na terenu postoje tisuće djece koje se nalaze u e, doista osjetljivoj situaciji potrebno je žurno djelovati također ne smijemo zaboraviti na potrebu obnove europska unija mora u tome sudjelovati primjerice možemo koristiti Europski fond za razvoj kako bismo pružili razvojnu pomoć područjima koja su pretrpjela najveću štetu, osobito Mozambik. Hvala vam lijepo. Gospodin Zarino, imate minutu i pol, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Uragan i i 14. ožujka zahvatio je prije svega Mozambik sa golemim poplavama, nakon toga se proširio i na Zimbabve i Malavi. E, uzrokovao je goleme štete gdje god da je prošao i doveo je do toga da su tisuće ljudi ostale bez domova, uništena je infrastruktura, a osobito u Mozambiku koji je u potpunosti e, ovisan o međunarodnoj pomoći. Tisuće ljudi su ranjene, a stotine su smrtno stradale. Tu postoji i veliki problem širenja kolere kao i e, golemi broj nestalih ljudi. Europska unija pružila je financijsku e, pomoć trima zemljama a aktivirali smo i mehanizam za civilnu zaštitu i pomoć je čitav niz država članica uputila upravo putem mehanizma civilne zaštite. E, potrebno je da međunarodna suradnja E, postoji, ona je od ključne važnosti kada je riječ o sprječavanju ovakvih katastrofa i o pomoći nakon ovakvih katastrofa. Klimatske promjene su činjenica, one su prisutne diljem e, svijeta, moramo doista e, nastojati ispuniti ciljeve iz Pariškog sporazuma i sačuvati naš planet što to više možemo učiniti. Naravno izražavam sučut žrtvama. Dolazimo sad do spontanog javljanja za za riječ. Dvoje govornika se javilo za riječ. Gospodin Farija, izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice, povjereniče, prije svega izražavamo sučut žrtvama uragana i da i mjesec dana nakon što je taj uragan e, zahvatio ove tri zemlje i prouzročio to da su tisuće ljudi ostale bez domova, da su uništeni poljoprivredni e, usjevi. Sada je došlo i do epidemije kolere i malarije. Tisuće ljudi a osobito djece, e, su izloženi iskorištavanju najrazličitijih vrsta. Europska unija je ojačala svoj mehanizam civilne zaštite, ali do toga je došlo pomalo kasno. Iznimno je važnost da našu solidarnost nadopunimo nekom vrstom maršalova plana za Afriku moramo eh, se pobrinuti da ovakve pojave postanu iznimka, a ne pravilo i zbog toga je iznimno važno da naši mehanizmi mogu ispuniti svoje ciljeve. Hvala solidarnost e, sa žrtvama e, uragana i daj u trima zemljama svakako treba izraziti, e, no najveći neprijatelj ljudi koji se nastoje oporaviti od ciljeva su upravo oni koji negiraju promjene koje izazivaju ovakve katastrofe. Dakle, korupcija i nekažnjivost je jedino objašnjenje koje možemo dati za činjenicu da vlasti Mozambika do sada nisu prihvatile pomoć iz Portugala i u oblasti Safala pomoć koju su poslali portugalski poslovni ljudi je zaustavljena i zapljenjena također e, hrabri novinari i ostali stanovnici Mozambika e, koji ukazuju na takve poteškoće bivaju žrtvama te iste vlade. Korupcija i nekažnjivost je upravo ono što spriječava odgovarajući razvoj Mozambika i što bi učinilo tu državu otpornijom na ovakve katastrofe. Hvala povjereniče, izvolite. Hvala vam lijepa na ovoj prilici da se ovdje provede ovakva rasprava od koje dakako svi imamo koristi. Hvala vam što ste toliko otvoreni prema ovom pitanju. Ljudi u ovim zemljama, u Mozambiku, Malaviju i Zimbabveu trebaju našu pomoć. U potpunosti se slažem sa kolegom Fernandezom i sa drugima kada predlažu da nastavimo pružati pomoć eh, kroz razvojnu pomoć i da se pobrinemo da postoje stvarna sredstva za obnovu ovih zemalja. Kao što sam rekao, Europska unija je spremna nastaviti pružati pomoć ljudima koji su pretrpjeli štetu zbog ovih uragana kroz našu humanitarnu pomoć, e, mehanizam civilne zaštite i različita sredstva za razvojnu pomoć. E, poplave, uragani i slične katastrofe i dalje će utjecati na države E, na Indijskom oceanu. Klimatske promjene se događaju, to nisu lažne vijesti i to sam mnogo puta ponovio. U potpunosti se slažem sa dragom e, kolegicom iz kluba zelenih. Da, doista moramo se suočiti s ovim problemom i doista sam ponosan što Europska unija predvodi vlastitim primjerom u ovome području Dakle, mi smo najvažniji čimbenik kada je riječ o provedbi Pariškoga sporazuma. Ispraž, isp Ispričavam se sa kolegom koje moram e, reći da je Europska unija zakasnila. Mi smo počeli pružati potporu od prvog dana od kada je e, uragan e, pogodio Mozambik. Možete to vidjeti u našim izvješćima i doista veoma smo ponosni na to. Čim smo dobili zahtjev, odmah smo poslali pomoć, a sve e, organizacije UN-a, međunarodne nevladine organizacije i lokalne nevladine organizacije priznaju to Europskoj uniji, priznaju nam činjenicu da smo podmoć odmah e, pružili. Dakle, činjenice govore same za sebe. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ovo je e, bio e, doista vrlo angažiran odgovor. A sada u ime vijeća izvolite. Uvaženi kolege, dame i gospodo, zahvaljujem na ovoj raspravi, ovoj važnoj temi. Europska unija i njezine države članice predvode u međunarodnom nastojanju da se pruži pomoć. Dakako, obnova ovih zemalja trajaće mnogo dulje od našeg predsjedanja. Kada je u siječnju naš ministar vanjskih poslova govorio na vijeću za vanjske poslove, objasnio je je da su humanitarna pomoć i razvojna pomoć prioriteti eh, rumunjskog predsjedanja kada govorimo o eh, ovom području. Ova e, humana katastrofa u zapadnoj Africi e, na tužan način nas podsjeća kako je potrebno učiniti još mnogo više. Moramo se pobrinuti da e, našu žurnu pomoć nadopunjuje i naša razvojna pomoć u ovom dijelu Afrike. Biti će potrebno pomoći tim zemljama da se obnove i to na bolji način i da se ojača njihova otpornost sigurnost u slučaju budućih katastrofa koliko god e, želimo da bude drukčije, čini se da će opasnost od klimatskih promjena i posljedica klimatskih promjena se u budućnosti samo još više povećavati. Moramo se pobrinuti međutim da posljedice po ljudske živote budu sve manje i manje. Zahvaljujem vam još jednom na pozornosti. Hvala lijepa. Ovime je zaključena rasprava na ovu temu. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava potpredsjednice komisije, odnosno visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koja će govoriti o stanju u Libiji. Visoka predstavnica još nije došla. Ich, eh, Herr Preda ist auch nicht da. Koliko vidim, zastupnik Preda također nije ovdje. Frau auch nicht. Ni zastupnica Valenciano. Eh, dakle, suočena sam sa određenim poteškoćama, ali vidim da je ovdje u ime ECR-a zastupnik Tanok prisutan. Onda vi prvi imate riječ, izvolite. U trenutku u kojem bi dvije strane u Libiji trebale sjediti i dogovarati pripreme za izbore, vidimo da snage e, Libijske nacionalne vojske pod e, vodstvom generala Haftara napreduju prema Tripoliju. Naravno, to može iznimno naštetiti oštetiti bilo kakvom diplomatskom i mirovnom rješenju i dovesti do dodatnog nasilja i e, kaosa. E, premijer Al Seraj iznio je upozorenje da bi to također moglo izazvati novu migrantsku krizu na sredozemlju ako se kriza pojača. Brojnim izbjegli, brojne izbjeglice pridružuju se različitim paramilitarnim skupinama. S obzirom na složenost situacije i brojnost aktera koji u tome sudjeluju, ova situacija je iznimno opasna, a pregovori e, koji se odvijaju pod okriljem UN-a jedini e, su e, put prema miru i Europska unija ih mora na sve načine poduprijeti. Oni koji žele da general Haftar kao snažan subjekt preuzme vlast eh, trebali bi pročitati izvješća eh, koja govore o tome da postoje još uvijek snažne snage opozicije i vojne i civilne i da bi takav razvoj događaja mogao samo dovesti do dodatnog pogoršanja situacije u zemlji. Zahvaljujem zastupniku Tanoku. Koliko vidim, upravo e, dolazi visoka predstavnica. Ovo je zadnji e, plenarni tjedan e, Europskog parlamenta i znam da su stvari pomalo kaotične. Svjesni smo toga. To dolazi do izražaja na raznim sastancima, ali u svakom slučaju iznimno mi je drago što sada mogu dati riječ e, gospođi Mogherini. Izvolite, molimo vašu izjavu što se tiče stanja u Libiji. Izvolite. Uh, predsjedateljice najnoviji sukobi u libiji počeli su upravo u trenutku kada se činilo da se mogućnost postizanja mirovnog rješenja ondje e, približava dakle snage libijske nacionalne vojske pod vodstvom haftara napale su tripoli upravo uoči nacionalne konferencije i tijekom e, posjeta visokog predstavnika E, odnosno izaslanika e, za Libiju. Europska unija blisko surađuje više od godinu dana sa e, izaslanikom UN-a i općenito sa UN-om upravo na pripremi te nacionalne konferencije koja bi pripremila teren za izbore koji bi se temeljili na zakonitom i ustavnom rješenju. I dan za danom vidjeli smo sve više i više volje Libije libijskoga stanovništva da e, zemlja krene prema budućnosti, da okrene stranicu i da se počne graditi mir u toj zemlji koja ima potencijal i kapacitete za razvoj, Onda ima mnogo različitih resursa i mnogo potencijala. Nacionalna konferencija i dalje predstavlja nadu čitave zemlje i samo nekoliko dana prije, prije ovog E, novog sukoba. Ja sam osobno e, bila sa glavnim tajnikom e, Lige arapskih nacija, sa Hasanom Al-Salamedom, dakle UN-ovim i zaslanikom i drugima i ponovno smo ustvrdili e, da nacional da međunarodna zajednica e, pruža potporu razvoju događaja u Libiji kako bismo došli do mira i okrenuli stranicu. Ovaj napad na Tripoli je napad protiv te nade, pro protiv e, konkretnog pokušaja ostvarenja mira. Tako što smo već vidjeli kada mir postane ne konkretna mogućnost, bude na dohvat ruke, tada vidimo da je i otpor postizanju mira sve snažniji. Sada ponovno imamo novi sukob, velik broj žrtava uključujući i civile i na terenu je e, stanje nerješano, blokirano e, u smislu e, samih, same situacije vezane u sukob, ali još uvijek imamo mnogo oružanih sukoba, koristi se oružje ga uopće ondje više ne bi trebalo biti. To je situacija koja nam je dobro poznata i vojnog rješenja za libijski sukob ne može biti. Ako se vojni sukob nastavi, sustavi to će samo dovesti do e, daljnjih žrtava i svi će biti gubitnici. Jedina mogućnost da svi stanovnici e, Libije krenu e, unaprijed, krenu prema budućnosti jest da se postigne rješenje u pregovorima Dakle, međunarodna zajednica, počevši sa Europskom unijom, spremna je pomoći takvo rješenje, ali ako libijske strane ne budu htjele da se pronađe rješenje u kojem će svi biti pobjednici, od toga će štete imati čitava Libija, a i čitava regija. Danas sam razgovarala sa posebnim izaslanikom UN-a i e, mi doista radimo zajedno. Europska unija podupire njegov svakodnevni rad. E, mi ga još danas podupiremo još jače nego ikada u prošlosti. Dakle, Postoje tri stvari e, na kojima su države članice i Europska unija zajednički djelovali u proteklim tjednama. Kao prvo potvrdili smo da je žurno potrebno otvoriti humanitarne koridore i u potpunosti poštivati međunarodno humanitarno pravo. Kao drugo potrebno je odmah e, proglasiti e, prekid vatre. UN o tome svakako može pregovarati i kao treće treba se vratiti na političko rješenje rješenje e, organizirati međunarodnu konferenciju što to prije bude moguće kako bi se dala prilika svim Libijcima svih e, dobi e, da sudjeluju u planiranju daljnjeg razvoja svoje zemlje. To su tri elementa koja bi bila spremna poduprijeti i Europska unija i UN, ali sasvim sigurno i drugi čimbenici međunarodne zajednice. Želim naglasiti da ne trpe samo Libici i regija. E, postoje izbjeglice, prognanici e, u tamošnjim e, prihvatnim centrima koji također trpe. Sada radimo sa UNHCR-om kako bismo ih mogli izmjestiti u druge zemlje izvan Libije prije nekoliko e, dana e, nekoliko letova je otišlo iz Tripolija. Mi na tome radimo i dalje, ali uvjeti na terenu su sve teži i teži svakoga dana. I upravo zato tražimo od svih strana da dopuste žurnu evakuaciju svih prihvatnih centara e, na samim linijama fronte. Dakle, radimo zajedno sa Afričkom unijom, sa libijskim vlastima, sa agencijama UN-a. E, prošle godine smo u tome bili uspješni i deseci tisuća migranata su e, dobrovoljno se vratili kućama zahvaljujući pomoći Međunarodne organizacije za migracije i pružena im je zaštita kroz kanale UNHCR-a. No ovaj novi sukob u Libiji, znam da neki to u Europi vide kao prijetnju od novog migrantskog vala, no prije svega to je prijetnja za živote i sigurnost onih migranata koji se već nalaze u Libiji a to su upravo ljudi za koje radimo zajedno s agencijama UN-a kako bismo ih zaštitili, kako bismo ispraznili te prihvatne centre. Dakle, taj naš rad također otežava ova vojna ofenziva. Na kraju želim veoma jasno reći da je brzi povratak za pregovarački stol nešto što je nužno, što je moguće ostvariti i e, smatramo da je to jedina mogućnost za mirno rješenje sukoba različite nove inicijative koje se predlažu mogu dovesti e, do danje destrukcije što svakako ne bi bilo korisno. Važno je da dođe do prekida vatre koji će ispregovarati UN i da se svi vrate za pregovarački stol kako bi se organizirala međunarodna konferencija u kojoj će u potpunosti sudjelovati i libijski narod. Kad kažem libijski narod, tu mislim i na muškarce i na žene. Dopustite da kažem nekoliko riječi o tome. Želim čestitati Libikama koje su kad kada ostale u sjeni kad je riječ o političkom procesu u njihovoj zemlji koji se odvija u teškim uvjetima. Europska unija i UN ima koristi od toga da se promiče uloga žena u po postupku promirenja i u e, samom pregovaračkom postupku. Pokušavamo to postići podupirući rad UN-a, pokušavajući objediniti sve europske snage u prošlosti smo vidjeli različite pristupe, ali moram reći da danas sve države članice Europske unije razumiju da je potrebno da radimo zajedno kako bismo izbjegli da se Libici obraćaju različitim e, stranama e, i e, zbog toga je iznimno važno da nastavimo tako kako bismo iskoristili mogućnost za ostvarenje političkog dijaloga. Prošli tjedan sam također jasno rekla da jedinstveni stav Europske unije u ime svih 28 država članica je iznimno važan, a pozvala bih sve one koji sudjeluju u procesu sa regionalne razine razine i s međunarodne razine da podupru UN i perspektivu političkog dijaloga u Libiji kako bi se izbjeglo da sami dionici u Libiji pronađu neke vanjske razloge za još e, veće, e, za produbljivanje razlika među njima. E, dakle, iznimno je važno da i Europska unija bude jedinstvena u pružanju potpore UN-u koji nastoji okupiti sve strane za istim stolom i pronaći zajedničku perspektivu za budućnost Libije. Hvala. Hvala lijepa. Prelazimo na govornike koji će govoriti u ime klubova. E, prvi je na redu zastupnik Preda. Imate jednu minutu. Hvala lijepa. Gospođo visoka predstavnice, situacija e, je ovih posljednjih tjedana u Libiji e, zaista problematična. Žalno mi je zbog toga jer smo prije nekoliko tjedana zapravo je skoro došlo do sporazuma kojim se predvidjelo da će se organizirati izbori. Nažalost, prije 14 dana general Haftar odustao je od tog scenarija i odlučio je da zemlju zavije u kaos. I na taj način dovodi u pitanje perspektive za budućnost za Libice. Osim toga, on ima veze s Rusijom i potporu ima iz inozemstva koja je puno veća od potpore koju ima unutar same Libije. I sami ste rekli jedino rješenje je da se dogovori e, kakav ishod situacije treba biti u Libiji i tražimo od generala Haftara da jednostavno odustane od korištenja oružja. Hvala. Hvala. A sada gospođa Valencijanu na minutu i 30 u ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. Moram se nadovezati na ono što je rekla gospođa Mogherini, jer to je jedino razumno stajalište za Europsku uniju. Činjenica jest da smo izgubili ponešto na vremenu, a točno je također i da su neke države članice sporo reagirale u početku. Haftar je e, čovjek koji predlaže vojno rješenje, a jedino dijalog među libicima je ono što će omogućiti da se ponovnoj izgradi Libija u kojoj će vladati mir i koja će biti više manje stabilna. Naša je dužnost da sve države članice govore jednim glasom i e, da e, mogu govoriti tako i na Ujedinjenim narodima i u okviru organizacije Afričkog jedinstva. Neke su se stvari počele pozitivno rješavati, međutim sada zaista postoji rizik da stvari krenu krivo. Zato podržavamo rad visoke predstavnice. Zahvaljujem. Zastupnik Tanok je već govorio u ime ECR-a i sada je na redu zastupnica Spinelli. Izvolite. Hvala lijepa. S obzirom da rat e, u Libiji neće stati na miran način, tražim od potpredsjednice da jasno govori o migrantima koji su u klopci u prihvatnim centima kako ne bi došli k nama. Situacija o kojoj naglašava UNHCR je problematična i tražim e, dakle da e, operacija Sofija bude tamo da prihvaća osobe koje su na moru. Trebamo odmah tražiti e, da se vraćaju ljudi u državu koja je sve manje sigurna trebamo opet imati humanitarne koridore u zemljama visokog rizika, a isto tako treba im dati hranu i vodu. UNHCR je rekao da se na Mediteranu više ne radi spašavanje i izvlačenje, već da se jednostavno ljude tamo vraća, a oni su na taj način e, žrtve e, mučenja i robstva. Mi smo njihovi suučesnici. Kako treba odgovoriti na ovo? Hvala lijepa u ime e, zelenih Zastupnica Lohbiler, izvolite. Hvala lijepa. E, dobro je što pružamo potporu naporima UN-a. E, međutim, e, angažman oko mirovnog procesa nije iznjedrio uspjehe dolazi sve više do eskalacije e, sukoba i ako netko misli da postoji jedna strana koja će biti uspješna, on je u zabludi. E, mi se ne smijemo odlučiti za jednu ili drugu stranu. Moramo e, jasno dati do znanja sukobljenim stranama da postoji mogućnost da se iznađe rješenje samo u sklopu pregovora za stolom. E, nastavak sukoba predstavlja dodatnu opasnost što se tiče migracija. Sramotno je da suradnja s obalnom stražom još uvijek dovodi do toga da se izbjeglice vraćaju u prihvatne centre gdje su izloženi e, maltretiranju. E, napori koje smo mi poduzeli nisu iznjedrili rezultate. Sada dolazi do dodatne eskalacije i sada moramo učiniti sve što je moguće kako bismo spasili život ljudi koji se nalaze u izbjegličkim logorima. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Castaldo u ime FDD-a. Izvolite. Hvala lijepa. U Libiji se sada vodi rat koji je zapravo onaj gdje različite zemlje od <clears throat> Saudijske Arabije do Katara imaju vlastite agende. I sada <clears throat> ono e, što e, Ujedinjeni narodi pokušavaju napraviti je jednostavno da održe ovaj e, zemlju na životu. <clears throat> Ali Francuska se tu također umješala i sada mnogi E, smatraju da je francusko stajalište ono koje je previše protivno generalu Haftaru. Dragi kolege, pitam vas, koju mi igru igramo? nakon postojećeg sporazuma europska strana i Macron opet se protive europskoj vanjskoj politici. Pa nakon osam godina ovog pakla u Libiji ne vidim zašto bismo trebali jednog diktatora zamijeniti drugim i zato tražim e, da se u ovom parlamentu stvari počintanu drugačije ili da se jednom zauvijek skinu maske. Zato zastupnik Borgecio. Talijanske obavještajne službe kao eksplicitne izjave Al Saraža govore o nevjerojatnom broju izbjeglica, dakle migranata koji se sada nalaze u Libiji. Na tisuće koji su spremni otići prema talijanskim obalama. Ali mislim da ono što je rekla visoka predstavnica nam ne daje baš puno konkretne nade o tome što e, kako bi Europska unija i njezine države članice mogle utjecati na to da se u kratkom roku nađe neko rješenje. Treba prije svega izbjeći da Libija odmah ili vrlo skoro postane pravi kaos. Borbe između eh, Hafterove eh, vojske i Saraževe eh, vojske su tu i Moglo bi dakle doći do mnogih problema i velik broj milicija iz Tripolija bi se tu također moglo uplesti. Ono što je do sada e, napravljeno moglo bi na kraju rezultirati u e, građanskom ratu u Libiji i <clears throat> mnogi pokušavaju jednostavno iskoristiti to kao E, izliku da otvore talijanske luke i gradove za migrante. Ono što je <clears throat> važno jer e, Italija je kručna zemlja i ona bi mogla postati upravo ona zemlja koja će utjecati e, da se dođe do stabilizacije te regije koja je tu jako bitna za Europu, naročito ako razmotrimo kakva je tu mogućnost različitih terorista i e, džihadista. Ali ne smijemo zato iskorištavati poziciju Italije koja se pokazuje kao država koja će igrati izuzetno važnu ulogu e, koja će biti sigurno puno važnija od ove gotovo nepostojeće koju igra ova unija. Gospodine Pitidajos na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. Posljednjih tjedana situacija u Libiji nam još jednom pokazuje na greške vanjske politike u Europskoj uniji u odnosu na Libiju. Države članice Europske unije e, u suradnji sa Sjedinjenim američkim državama su 2011. godine svrgnuli Gaddafija. I jednostavno su tu zemlju prepustili na milost i nemilost Daješu. E, Libija je sada u kriznoj situaciji već više od pet godina. A snage generala Haftara su e, uspjele za posjesti e, posljednje uporište Daesha. Za sada države članice Europske unije i Unija kao takva pokazaju potpunu nemoć. Libija je od afričkih zemalja ona koja ima najveće rezerve nafte, a sadašnji sukob bi mogao utjecati na e, okolišne zemlje, što znači da će se teroristi ponovo pojaviti u Europskoj uniji. Sada prelazimo na preostale govornike. Molim vas e, da se držite predviđenog vremena koje ste dobili od svojih klubova. E, prvi je na redu zastupnik Brok. Jedna minuta, izvolite. Poštovana gospođo predsjednice, poštovana gospođo potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege. Ovdje dolazi do izražaja da nije postojala e, strategija Zapadne Europe od e, e, kraja koji je snašao Gaddafija. Puno smo ulagali napora, međutim, kao što vidimo, riječ je o zemlji koja je podijeljena barem na dva područja, istočno područje E, gdje je prisutan Haftar, a postoje i e, povijesni razlozi za to, a na drugoj strani je legitimna vlada koja ima potporu UN-a, ali unatoč tome ne postoji e, uspjeh i nismo uspjeli ih povezati u pozadini mogu prestati e, govoriti. No, e, važni su kontakti kako bi došlo do e, međusobnih pregovora između ove dvije strane. Ako pogledamo migrante, tu postoje daljnje grupacije i postoji kontrola Tripolija, kontrola Haftara, a zadnja rečenica trebalo bi ostvariti uspjeh kako bismo e, ne samo spašavali živote, nego stali na kraj trgovcima ljudima. E, tu, e, gospođo potpredsjednice, moramo biti angažiraniji. Hvala. Zastupnica Jala Sender, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Da. Žao mi je da vidimo da ljudi ginu u oružanom sukobu. Slušala sam i gospodina Broka i druge kolege. Moramo vidjeti kakva je e, e, situacija u Libiji da mi nismo iz Libije napravili e, teren za sukobe, situacija bi možda bila drugačija. Pa moramo predložiti multilateralno rješenje koje će ponuditi e, e, ponuditi rješenja i prekid vatre kako bismo također morali tu premostiti i europske sukobe. E, morali bismo paziti što radimo i Evropska unija mora sada biti ujedinjenija nego ikada i svi prijedlozi visoke predstavnice bi trebali e, dobiti potporu, trebamo podržati Ujedinjene narode i trebamo prestati <clears throat> sa našim kalkulacijama. Se tu radi o životima li... Hvala lijepa. Željela bih reći ECR-u da smo se malo pogubili. E, što se tiče redoslijeda. E, naravno, e, polazimo od popisa vašeg kluba. Sada je na redu zastupnica Fotiga. Jedna minuta. Situacija u Libiji vrlo brzo prešla u eskalaciju i uskoro ćemo možda još jedan imati posrednički rat. Pozivam da se odmah prekinu neprijateljstva i da se vrati za pregovarački stol. Ako Tripoli padne, možda ćemo se morati nositi sa još jednim valom migracija i ovoga puta radit će se o zaista velikom broju ljudi. Podržavamo mirovni proces pod vodstvom Ujedinjenih naroda i rad posebnog izaslanika Ujedinjenih naroda kao i vaš rad, gospođo potpredsjednice. Gospodin Lebreton na dvije minute. Hvala. Vojska generala Haftara je krenula u ofanzivu na Tripoli a vlada nacionalnog ujedinjenja mu u teškim borbama se za sada odupire. Međutim, ova situacija u Libiji mogla bi se itekako odraziti na cijelu regiju i Europu. I zato je sasvim ispravno da E, države članice Europske unije pozivaju zaračene strane da e, prekinu sa sukobima. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda blokira e, sukob između Rusa i Amerikanaca. Jer Amerikanci ovdje podupiru jednu stranu dok Rusi žele prekid vatre. Kao i e, Rusija, Francuska predsjednika Macrona podržava Haftara što joj Italija zamjera. Dakle, ono što je meni jako žao jest da Francuska nije na razini uloge koju bi trebala imati, jer Francuska je ta koja je zbog neoprezne odluke predsjednika Sarkozija da svrhne Kadafija destabilizirala tu regiju, a sada je Francuska ta koja sprečava da dođe do rješenja. Moramo nešto poduzeti jer bi situacija mogla e, završiti sa ogromnim brojem migranata. Talijanska obavještajna služba nam kaže da već postoji 6000 migranata spremnih da se ukrcaju u brodove i krenu u Italiju. Ne smijemo uništiti napore talijanske vlade koji su omogućili da se u godinu dana za 90% smanji broj migranata iz, koji su dolazili iz Libije. Moramo ostati ujedinjeni. Gospodin Salafranka, hvala lijepa. U Libiji e, vlada ogroma nestabilnost. Situacija e, je izbjegla kontroli, a različite milicije pokušavaju kontrolirati e, libijski teritorij jer situacija je problematična u Tripoliju kao i u Tobruku, što samo stvara još veću nestabilnost. Što može učiniti Evropska unija? Kao što je rekla gospođa Mogherini, trebamo ostati mirni i održati mir. Moramo poštivati embargo za oružje za obje strane. Moramo izbjeći da dođe do humanitarne krize koja bi mogla postati zaista problematična. Moramo izbjeći dramatičnu situaciju. Europska unija mora podržati napore koje idu za stabilizacijom i za tome da tamo e, bude pravna država i trebamo podržati i napore Ujedinjenih naroda gdje je glavni tajnik Antonio Guterres nedavno bio u Libiji. Dakle, moramo učiniti e, sve e, da se smanji napetost u Libiji, a Europska unija mora djelovati jedinstveno i trebamo raditi u okviru onoga što naglašava visoka predstavnica. Hvala lijepa. Zastupnik Fleckenstein, jedna minuta. Drage kolegice i kolege, e, naravno da stojimo iza onoga što je rekla visoka predstavnica. Sve nebojne mjere e, moraju odmah prestati. E, potrebno je poštovati humanitarnu obustavu neprijateljstava i treba pokrenuti dijalog i sudjelovati u mirovnom procesu na čijem je čelu UN. E, jedino je ispravan e, sporazuman miran pristup. E, slažemo se oko toga. Međutim, ovu raspravu možemo voditi jedino ako smo svjesni toga da trebamo tome dati aktivan doprinos, raditi na poboljšanju situacije u Libiji, jer i nama je djelomice krivica što se tiče situacije u toj zemlji svrgavanje s vlasti diktatora da pritom uopće ne znamo kako će stvari ići dalje e, to pokazuje da je to neodgovorno postupanje postupanje e, koje, u kojem ne treba sudjelovati e, Europska unija. Međutim, nije Europska unija sudjelovala u tome. To su bile pojedine države članice i drugi saveznici koji su prouzročili ovaj kaos, a sada